postavile zahtjev za ukidanjem imuniteta za gospodina Visko, Viktora Uspaskića. Prema članku 9. stavak 1. poslovnika mi ovaj zahtjev prosljeđujemo u odbor, e, pravni odbor.